započet ćemo ovaj e, izvanredni sastanak Envija i pozdravljam Gretu Thunberg. Te vas molim da e, stavite slušalice, ja prelazim na francuski za uvod. Pa vrlo mi je drago Greta Thunberg što vas možemo pozdraviti ovdje u ovoj konfiguraciji u Europskom parlamentu na poziv predsjednika Sasolija. Vi ste bili kod nas u travnju 2019. godine, dakle prije nekih deset mjeseci i vi ćete nam prenijeti poruku s kojom ćete nam navjerojatno reći da ne radimo dovoljno i svakako imate pravo ja bih krenuo s jednim citatom. S jednim citatom koji kaže da kriza sa klimom e, predstavlja prijetnju za e, čovječanstvo i da ne možemo izuzeti onu hipotezu e, katastrofe koja bi dovela do toga da će život ovako kako ga poznamo na zemlji nestati. Možda mislite da je to citat od Grete Thunberg, ali to nije. To je citat jednog ekonomista iz banke JP Morgan. Što znači da su činjenice činjenice, neovisno o tome koja ih osoba iznosi. I neki od vas ovdje u ovoj dvorani vole Gretu Thunberg, obožavaju ju možda, a možda neki od vas e, mrze Gretu Thunberg ovdje, ali činjenica je činjenica i znanost je i dalje znanost, a mi trenutno gubimo u toj bolji e, za zaštitu klime. I e, to što se nas naš gost, to što ste prihvatili naš poziv da dođete k nama, to po meni nije zbog toga kako biste samo uh, odigrali svoju ulogu osobe koja poziva na, koja proglašava uzbunu, već isto tako kako biste imali jednu drugu ulogu. Naime, vi na užasno učinkovit izvanredan način eh, činite upravo to, dakle da nam ukazujete na to hitno stanje, da nam ukazujete na to da postoji uzbuna. Vi već mjesecima radite na tome i vjerujem da ste se sastali sa e, preko stotinak svjetskih čelnika koji su se svi s vama slikali, koji su vam svi rekli da ovo želite da je izvrsno, ali koji nisu zatim nakon toga ništa promijenili. A to nije onaj duh koji vlada ovdje u Europskom parlamentu, to nije niti e, onaj duh e, koji vlada trenutno u Europi, a još manje onaj u odboru za okoliš u Europskom parlamentu. Naša uloga kada čujemo da neko proglašava uzbunu, bilo da to dolazi od vas, od ekonomista JP Morgana, od nekog drugog, naša je uloga da pronađemo jedno pravedno rješenje, socijalno gledano pravedno, teritorijalno gledano, ali i vjerodostojno što se tiče znanstvene osnove, što se tiče financijske osnove ili industrijske osnove. I svatko tu ima svoju ulogu koju mora odigrati. Ali nama je potrebno, i u to sam doista duboko uvjeren, e, upravo ta energija mladosti. Nijedno društvo se ne može transformirati i ne može odgovoriti na ove izazove koje mi imamo po pitanju klime ako za to nećemo u to uključiti isto tako i tu energiju naše mladosti. A vi upravo utjelovljujete e, tu energiju mladosti kako na području Europe tako i na svjetskoj razini. Ali e, nemojte e, me krivo shvatiti Greta Thunberg. Vi ste danas ovdje pred odborom za okoliš koji predvodi borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, niste ovdje u Bijeloj kući sa Donaldom Trumpom, e, niste u Australiji sa e, klimatsko-skeptičnim čelnikom, niste sa Bolsonarom u Brazilu, vi ste u Europskom parlamentu koji se trenutno bavi sa zelenim planom. I mislim da je vrlo važno da imamo tu energiju mladosti, da imamo tu jednu pozitivnu energiju, jednu energiju koja će ponijeti društvo, koja će ponijeti sve one koji se žele pokrenuti, a isto tako i one koji pomalo okljevaju da se pokrenu. I to je naša uloga. Evo, to je nekoliko onih riječi koje sam htio reći, a sada ću vam predati riječ na nekih desetak minuta. A sad se na engleski. Uh, a potom uh, ćemo čuti koordinatore svakog kluba, te ću ih moliti da se drže vremena koje imaju na raspolaganju. Evo dajemo vam riječ na desetak minuta. Hi. Dobar dan. Ja sam Greta Thunberg i aktivistica sam za klimu, pokret za budućnost preko godinu i po dana žrtvujemo svoje obrazovanje da bismo prosvjedovali i u rujnu je preko 7,5 milijuna ljudi diljem svijeta izašlo na ulice zahtjevajući da se ujedinimo i podržimo znanost da bismo si osigurali sigurnu budućnost. U studenom 2019. Europski parlament proglasio izvanrednu situaciju za klimu i okoliša, obećajući da će biti predvodnik u borbi protiv klimatske krize. Kad su vaša djeca aktivirala e, protupožarne alarme vi ste e, onjušili zrak i rekli i shvatili da kuća doista gori i da to nije lažna uzbuna. Međutim, vratili ste se u kuću, pogledali film, pošli u krevet, a da niste nazvali vatrogasce. To doista nema smisla. Gorili kuća nećete čekati nekoliko godina da gasite vatru i evo upravo je to ono što komisija sad predlaže. Kad je e, Evropska unija predložila e, ovaj klimatski zakon e, za dakle nultu stopu 2050. zapravo i odustala i od Pariškog sporazuma i od svojih vlastitih obećanja i od toga da poduzme sve što je moguće za sigurnu budućnost vlastite djece. Ovaj se zakon temelji na nedostatnom proračunu Europske unije i dobivamo time manje od 50% šanse da zadržimo porast temperature e, na e, jedan stupanj. E, a međutim, to ne uključuje globalne aspekte jednakosti, odnosno redukcija emisija s početkom odmah, jer to nije dovoljno. Ovaj zakon, međutim, šalje pravi signal da se događa akcija da se poduzelo što je potrebno, a to nije točno. Međutim, niti svijest o tome, a niti politike koje su potrebne nisu još uspostavljene i e, kriz, sa krizom se niti ne postupa kao da je kriza. I e, imamo sjajna rješenja. Imamo e, više sredstava nego ikad. Imamo i bezbroj ljudi i dobru volju ljudi koji žele poduzeti sve što je moguće da bi pomogli. A ono čega nema je svijest, vodstvo i vrijeme iznad svega. Naši e, proračuni za ugljik e, koji e, polako su sve tanji su najvažniji i oni nisu dostatni jer oni ne E, sadrže niti dodatna zagrijavanja, niti bilo što drugo što je potrebno da se osiguraju e, uvjeti življenja za ljudsku vrstu. Međutim, sadržaj tih proračuna uopće se ne uzima u obzir u tim politikama, niti se o tome govori u e, glavnim medijima, i vi formulirate i zakone i politike ignorirajući sve to. Odnosno, praveći se da će vaš plan ili vaša politika, a bez obzira na e, znanstvene dokaze, e, spasiti svijet od ove krize koja je najteža ikad. I e, zapravo želite biti e, predvodnici, ali i dalje subvencionirate nove infrastrukture e, za korištenje fosilnih e, goriva. Praveći se da ignoriranje ovoga neće pretpostavljati i ignoriranje E, Pariškog sporazuma e, i očekujući da ova izvanredna situacija zapravo nestane sama od sebe, što treba završiti jer ovo sve nije dovoljno ako ignorirate proračun za CO2 koji se primjenjuje danas ne trebamo e, te proračune za 2030. i 2050. nego za 2020. i svaku godinu koja dolazi. A emisije moramo rezati drastično i to na izvoru i to odmah. Vaši daleki ciljevi ništa neće značiti nastavili se s emisijama kao do sada i još narednih nekoliko godina jer će to potrošiti naše e, ugljične budžete i neće ništa preostati za to razdoblje do 2050. I e, ovaj e, se zakon oslanja na tehnologije koje još ni nemamo. Ono što trebamo mijenjati je naše ponašanje, postupanje i naša društva a to je neugodna istina koju nećete umaći bez obzira koliko to željeli ili koliko se trudili. I što dulje izbjegavali tu istinu, e, to ste zapravo više i veći izdajnici vlastite djece. Jer morate biti predvodnici, imate moralnu obvezu da to učinite i imate jedinstvenu političku i ekonomsku e, priliku da postanete predvodnicima i morate sami biti svjesni da je ovo izvanredna situacija koja se odnosi na klimu i okoliš i e, morate dokazati da doista mislite i ono što govorite jer nećemo biti zadovoljni nišćim osim sa znanstveno utemeljenim putem koji će omogućiti e, spašavanje uvjeta za život na planetu Zemlji onakavim, onakav kakvog ga poznajemo. I e, ovaj e, zakon o klimi je predaja, a priroda ne pregovara i nema sporazuma, nema dila s fizikom. I nećemo vam e, dozvoliti da odustanete od naše budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa i sad dajem riječ klubovima koje predstavljaju koordinatori u MVU EPP Peter Lize, šest minuta, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala Greta na ovoj vrlo impresivnoj izjavi i na angažmanu posljednjih mjeseci. Jer e, važno je to što predstavljate milijune mladih u Europi i širom svijeta. I ja se e, s predstavnicima vaše organizacije sastajem vrlo često uh, u mojoj izbornoj jedinici i sastao sam se uh, s mladom uh, djevojkom koja je putovala 25 km na sastanak Fridays for Future nije željela putovati automobilom nego javnim prijevozom pa je to potrelo tri sata i doista bi trebalo e, provesti obveze koje su preuzete pariškim sporazumom jer će bez toga temperatura porasti na najmanje za tri e, e, stupnja i zatim vidimo i topljenje i ledenjaka, a i permafrosta na sjevernoj hemisferi. E, moja su djeca samo nekoliko godina starija, a činjenica je da e, za 30 do 40 godina ne budemo li djelovali, vaša generacija i vaša djeca neće moći kontrolirati klimatske promjene. I upravo zato sve stranke moraju učiniti i više od onoga što je e, preuzeto kao obvez za Pariškim sporazumom. I e, za EPP ja želim naglasiti tri konkretne stvari koje želimo provesti. Prvo, želimo e, više ulagati u istraživanje inovacije, dekarbonizaciju industrije, jer smatram da mora biti moguće zadržati industriju, ali e, učiniti da ona bude e, čišća i bolja i pogodnija za e, klimu. To trebaju postići i zemlje poput Kine i Indije. Međutim, problem su države članice, šefovi država, ministri financija koji predlažu smanjenje proračuna za inovacije, a smatram da se svi trebamo boriti za to da države članice prihvate svoju e, odgovornost. Osim toga, imamo i veliki problem e, šuma u Europi. Imamo toplotne valove e, proteklih godina i šumarstvo zarađuje manje, a Šume su e, gotovo najvažnije što imamo u Europi. Gospodarski problemi, klimatski problemi ovdje idu e, rukom pod ruku i bit će još gore, ne budemo li se borili protiv toga. Doista smo odlučni i trebamo zajedničku europsku e, akciju, trebamo recimo djelovati ako nema E, e, trebamo poreze koji će to riješiti e, i to poreze koji su zajednički, jedinstveni i u tom smislu ETS podržavam za te sektore, a zasebni porez bio bi na ugljik bio bi tu najpogodniji. I osim toga, trebamo i rado bih čuo od vas e, mišljenje o cijeni ugljika. Što se tiče europskog zakona, dobro razumijem vašu poruku i mislim da je taj e, zakon ambiciozan u pogledu e, ugljične neutralnosti, ali jednako tako i za postizanje cilja za 2030. Čak i ako će to biti samo sa 40 na 50%. Ne znam ni za jedno gospodarstvo uh, u svijetu koje uh, razmatra ovakav korak. A uh, s druge strane Atlantika susreli ste se s velikim brojem ljudi u Sjedinim državama, Kanadi i Latinskoj Americi i zanima me e, što ste tamo naučili, kako motivirati te države i države poput Južne Afrike, Indije, e, e, zatim Japana i tako Indije i nema dakle samo velikih gospodarstva, tu su i manje države poput Maroka, Kostarike koje neće dovoljno promijeniti u smislu emisija. E, moramo međutim predvoditi vlastitim primjerom. To je jasan odgovor, međutim to nije dovoljno. Kako uvjeriti druga velika gospodarstva Latinske Amerike i na cijelom američkom kontinentu i u ostatku svijeta da to treba činiti. Mislim da znanost jasno ukazuje na to da treba poduzeti više i to više u globalnom e, smislu i to je pravi izazov kojim se treba baviti. Hvala lijepa. Hvala vam. Jute Güterland, koordinatorica za e, SID i, i e, raportor za ovaj zakon.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 i ovdje čim ste počeli govoriti i ova, ove ovacije zapravo ukazuju na to vaš je, e, vaša je zadaća okupiti i objediniti sve generacije ja sam e, ovdje već šest godina i e, vjerujem da zapravo postoji vrijeme prije i poslije pokreta Fridays for Future i Jasno je sasvim da pred nama stoji ogromni izazov i ovo što govorite je točno i e, razgovaramo o novim mjerama za smanjenje emisija Europske unije, ne samo o ovom zakonu. Ja sam izvjestiteljica za taj zakon e, u e, ovom domu i također imamo i resurse i odgovornost za tranziciju, ali naša tranzicija mora biti pravedna, obuhvatiti sve sektore i objediniti sve građane. Moramo surađivati s različitim sektorima, ali i s različitim dijelovima svijeta. Jer europska unija očito ima dovoljno glasan e, dovoljno stažan glas da ju se može čuti. Smanjenje emisija treba početi odmah i moramo svijetu pokazati da smo toga svjesni. Važno je da pružimo dobar primjer, važno je da utječemo na ostatak svijeta i pokažemo da mislimo ozbiljno i to na način da e, još brže e, smanjimo vlastite ambicije, e, emisije i u tom pogledu treba biti ambiciozniji. Cilj je postići klimatsku neutralnost od 2050. A to nije dovoljno. Moramo biti brži i pripremiti se i za ambicioznije ciljeve i danas i za razdoblje već do 2030. I Danas e, zapravo e, je predložen zakon koji e, nije posao u skladu sa znanošću niti je u skladu s onim što biste vi željeli, ali mi kao parlament trebamo osigurati da se stvari ubrzaju, da budu ambicioznije i da postanemo pravi svjetski predvodnici kao izvjestiteljica ovom dosjeu to želim postići i mi trebamo biti snaga koja se bori za ovo e, i e, mislim da se to može dogoditi prije glazgala e, i da nas svijet mora čuti i to tako da svjedočimo vlastitim dobrim primjerom. Što se tiče u proračuna za ugljik Naravno trebamo vidjeti kako se napreduje. Mi doista e, naporno radimo i ja e, obećajem i vama obećajem da ćemo e, vršiti pritiske i da ćemo i dalje predano raditi da bi znanost i savjeti koje od nje dobivamo bili u prvom planu. Ne želim vas zavaravati, reći ili tvrditi da će to biti lako i jednostavno. E, ima konzervativnih snaga i u ovom parlamentu koje su protiv takvog djelovanja, pa i protiv vas osobno, a koje žele e, smanjiti učinak onoga e, što mi radimo, ali to vjerojatno već i znate, ali važno je to naglasiti i sada kad smo svi zajedno. Znanost govori jasno i točno i bit će sve teže u potpunosti primijeniti Pariški sporazum, treba poduzeti znatno više da bi se u tome uspjelo. Znam da više od mnogih ili većine znate o radu na e, smanjenju klimatskih e, pod, e, promjena na trgovanje, o trgovanju emisijama i tako dalje. Tu ima puno potencijala i za nova nastojanja i za postizanje klimatski neutralnog gospodarstva da bismo nakon tranzicije živjeli bolje živote i sasvim sam sigurna da to mora biti naš cilj. Mi, socijaldemokrati, reći ćemo sasvim jasno da naš klub, SND klub u Europskom parlamentu će se stalno fokusirati na pravednu tranziciju da bismo osigurali dobrobit, sigurnost i e, klimatsku politiku koje će funkcionirati zajedno. Vi predstavljate milijune mladih ljudi koji se poput vas bore za klimu, bore se za našu budućnost na ovoj planeti. Zahvaljujem vam u ime mladih ljudi koji kreću vašim stopama, poduzimaju vlastite inicijative, te našem društvu prenose istinu vi ste utjecali na rasprave u ovom parlamentu i mi ćemo sigurno i dalje vršiti pritisak i čvrsti, čvrsto ćemo djelovati u ovoj borbi. Hvala lijepa i hvala što ste došli. U redu recimo da sam vam dao još dodatnih 30 sekundi zato što ste izvjestiteljice. Inače ne, se nećemo moći pridržavati zadnog vremena. Onda pređemo sada na Renew i na Nilsa Torvaldsa. Hvala vam. Govorit ću vlastitim jezikom. Dobar dan Greta, dobrodošli natrag. Prošli put kada ste bili ovdje, mnogo političara je zanimalo više provoditi izbornu kampanju. A kada su na izbornoj kampanji političari onda obećaju često previše toga i onda kad, kad kasnije pokušavaju e, se odreći tih zadanih obećanja. Ali u svakom slučaju mi smo napravili neke male napore, neke male korake prije COP25 smo odlučili da ćemo povećati razinu ambicija e, za 2016 godinu što se tiče emisija i sada se želimo pobiti na 55%, a vi nam govorite da to i dalje nije dovoljno, ali usporedbi sa prošlim ciljem od 40% mislim da je to ipak značajan korak u naprijed. I ja sam isto tako održao dosta tešku raspravu eh, eh, kada smo imali raspravu o klimatskoj hitnosti. Mnogi su glasali za to, ali mnogi su glasali i protiv toga. mnogo nas je kritiziralo u našem stavu u tom trenutku. Govorili su nam da smo alarmisti, ali onda kada pogledate što se svijeta, vidimo da imamo poplave, da imamo e, šumske požare i sve te različite fenomene i možda zapravo nismo e, bili toliko daleko od istine kada smo proglasili e, tu klimatsku uzbunu. Ako pogledate Baltičko more, onda možete vidjeti kako na Baltičkom more utječu klimatske promjene. Imamo sada blaže zime, e, imamo pad udjela soli u Baltičkom moru. Sve to ide e, i se jako brzo, a to će jako utjecati na bioraznolikost. Želim e, posebno vas pozdraviti na, u ime jedne zastupnice koja ne može nas biti ovdje, to je Katrin Sovot. Ona je bila prva žena koja je sama oplovila svijet i ona vam je htjela prenijeti e, svoje pozdrave zato što ste vi e, priplovili Atlantski ocean. Oceani apsorbiraju otprilike 50% e, cijelih posljedica globalnog zatopljenja na svijetu i te velike količine topline koju oceani apsorbiraju s njima bismo mi inače se jako loše uspjeli nositi, a bit će vrlo teško postići te ciljeve do 2050. godine, ali za razdoblje nakon toga. Ja ću u tom trenutku imati 105 godina i ne znam točno hoću li još biti eh, među vama. i mislim da mnogi političari to sve smatraju, doživljavaju neozbiljnim. Neki misle da se jednim tweetom mogu riješiti sve probleme s kojima smo suočeni kada pogledate tweetove sa druge strane oceana. Naravno da je Donald Trump loš primjer za sve nas. Nama su potrebne inovacije. A kada govorimo o inovacijama, postoje neke države koje su jako dobre po tom pitanju. Recimo, ako razmotrite one inovativne države u Europi, to su Švedska, Danska i Finska to su države sa dobrim obrazovnim sustavima, upravo su to one države koje predvode. Vi doduše sada markirate, ali mislim da je odlično da imamo u tim državama dobre obrazovne sustave i naravno smačam da e, imate te važnije stvari koje želite obaviti. Meni je vrlo važno, vrlo drago što vidim da i dalje nastavite sa vršenjem političkog pritiska, inače ne bismo doživjeli tu mobilizaciju koju sada možemo primijetiti u Briselu. Hvala. U ime kluba IDE Silvija Sardone na tri minute. Izvolite. Dobar dan svima. Zdravo Greta. I dobar dan i svima ostalima. Ovaj tjedan je parlament zatvoren smanjuju se sastanci e, za članove osoblja i za e, zastupnika. Vidimo da danas u ovoj dvorani ima na stotine ljudi, tako da možda oni koji žele se zaštititi klimu, možda oni ne vjeruju u koronavirus. Vrlo je dobro da mladi nanaštaj vjeruju u nekoga poput Grete koja se snažno zalaže za neke ideale, ali jasno je da se i Greta instrumentalizira. Primjer se to čini Europska komisija koja pokušava na taj način e, poboljšati svoj ugled ali za razliku od svih onih koji e, joj plješću samo zato što je to u modi, ja se ne želim tako ponašati. Ja mislim da ovdje zasigurno vlada jedna kriva licemjerna politika koja je loša za ljude. To je licemjerno, jer postavimo si pitanje koliko mnogo ljudi bi sami rado nešto promijenili, primjerice pa da više ne bi koristili pametne telefone ili za 17 eura Uh, uzeli zrakoplov, primjerice, uh, je li bi bili spremni zabraniti šećer ili uh, brzu hranu, bili bili spremni sami prati svoju odjeću ili ne koristiti klimatske uređaje. Znači li to da bi doista mnogi bili spremni učiniti nešto za okoliš? Naravno, to ovisi isto tako i o tome kako će se razvijati ova situacija s po pitanju koronavirusa. Neki se smatraju da je, da, je, da je ta epidemija dobra, zato što se primjerice popravila kvaliteta zraka u Kini, ali to znači isto tako i manje rada i veće sromaštvo. Na zapadu se već mnogo godina radi na klimatskoj politici, ali oni koji štite klimu nikad ne govore o Indiji i o Kini. Tamo se niti ne organiziraju prosvjede. U Kini se i dalje grade elektrane na ugljen do 2040. godine, a u Indiji imamo 7 od 10 najzatrovanijih gradova na svijetu. Isto tako je i primjerice tako da ovaj e, zeleni plan predviđa porez na plastiku, na šećer, pa i na gorivo, a na kraju će od toga patiti samo obični ljudi i potrošači. Možda su to sad i ljudi koji se konačno mogu pravilno prehranjivati, koji sada imaju konačno dobro prehranu, mogu jesti meso, imaju krov nad glavom, imaju automobil i tako dalje rizik kod tih prijedloga s kojima se oporezuju potrošači, s kojima se krivnja prebacuje na njega je ta da bi moglo doći do velike socijalne štete jer to znači da će ljudi e, osiromašiti, a najsiromašnije države će i dalje ostati nedovoljno razvijene. To ne znači da, da to ne vrši pritisak na klimu i da treba raditi nešto protiv toga, baš naprotiv. Predsjednik prekida govornicu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 Hvala vam. Ja ću evo govoriti i još jednom pozdrav Greti Thunberg i hvala joj što je dosta i hvala svima e, što ste ovako brojni došli danas na ovaj sastanak. Mislim da nikad nismo vidjeli ovoliku masu ljudi. Nadam se da ćemo zadržati ovakve brojeve u buduće kada je riječ o ovim temama. Još jednom hvala što ste stavili ponovno znanost u centar svega? To je ključno pitanje. Svaki put kada čujemo govore političara koji govore koliko je važna klima i uzbuna oko klime, mi zeleni uvijek kažemo nisu u pitanju riječi već dijela. I rado bismo bili vidjeli e, više akcije od strane Europske komisije, naročito kada su predstavili zeleni e, plan. Nadali smo se da će oni ostvariti taj zeleni plan. Danas su predstavili zakon o klimi i to je razočaravajuće. Ovo bi trebala biti godina kojoj ćemo povećati svoje ambicije. Peter Liza je u pravu, moramo povećati svoju ambiciju. I na vaše pitanje kako to učiniti, odgovaram na način da mi dokažemo da se to može učiniti, da mi to činimo. Ali Europska komisija je sada u ovom zakonu rekla da će u rujnu izraditi prijedlog u kojem će se možda predvidjeti povećanje preuzetih obaveza za razdoblje do 2030. E onda imamo problem jer Pariški sporazum je nešto što je trebalo dati dodatni zamah ovim nastojanjima. Studeni 2020. u Glazgovu je trenutak kad se to treba dogoditi. Ukoliko mi nismo spremni, tko je spreman? Hoće li Kina, Japan, Indija raditi na ovome? Neće ukoliko mi nismo spremni. I sada Europska komisija kaže da će možda izraditi da će izraditi prijedlog do rujna. To dovodi u opasnost cijeli ovaj proces. Moramo iskoristiti ovaj globalni zamah za povećanje ograničenja. Ukoliko to ne učinimo, ostaćemo još pet godina blokirani na ovom putu i to će nas dovesti do rasta temperatura od tri stupnja. Zato moramo sada poduzeti više. Europa tu nešto mora poduzeti. U zakonu o klimi možemo imati ovdje puno lijepih briselskih rasprava o provedbenim aktima i tako dalje, ali svi ovi instrumenti su predviđeni za e, djelovanje nakon 2030. i to nije rasprava koju želimo imati. Moramo raspraviti o tome kako sada djelovati, kako stvoriti ovaj globalni zamah koji je potreban svijetu. Rok je studeni ove godine, sad otkucava, moramo djelovati. Hvala ti Greta što uzimaš u obzir znanost, ali sada vi trebate pokrenuti val djelovanja, a ne samo pljeskati. Thank you. For Hvala vam, Pietro Fiocchi u ime kluba ECR. dragi kolege. Danas je važan dan za zeleni plan za Europu. Dobili smo zakon o klimi. Imamo dakle pravno preuzete ciljeve za klimatsku neutralnost koju smo preuzeli još 2015. Međutim, imamo tu ozbiljnu rezervaciju vezanu uz prijedlog komisije vezane uz reviziju ciljeva za razdoblje nakon 2013. to putem delegiranih eh, akata. To je jako slab pravni eh, instrument i smatram da je neučinkovit. S obzirom na vrijednost zelenog plana za Europu, važno je da se ocjeni učinak predloženih mjera naročito vezano uz povećanje ciljeva za razdoblje nakon 2030. ECR se protivi daljem smanjenju ciljeva emisija. To bi dovelo do nesigurnosti. To smo više puta istaknuli. Želim ovo reći u ime kluba ECR. Držite se paričkog sporazuma. Držite se ocjena učinaka. I to sa raznih gledišta, pa i onog industrije. industrije. Dosta je tu simbolizama i retorike. Vršite pritisak na treće strane. Kolege su spomenuli neke. To je globalni timski rad, mislim na Kinu, Indiju i SAD. Evropski napori neće imati značajnijeg utjecaja na globalnu klimu, a uzrokovat ćemo uništenje vlastitih gospodarstava. Želim završiti na nekonvencionalan način, ukoliko mi dozvolite. Želim zahvaliti gospođici Thunberg na njezinoj važnoj ulozi kad je riječ o podizanju svijesti o ovim važnim temama. Istovremeno bih joj dao savjet poput oca kćerki. Vratite se u školu i vratite se normalnom životu. Vaše djetinstvo je vrijedno kao i zaštita klime. Ukoliko nešto ne učinite, zauvijek ćete ga izgubiti. I ukoliko ne učinimo ništa po pitanju zaštite klime i klimu ćemo izgubiti ovako kakva jest. Ona zna više o znanosti od e, većine kolega. Hvala vam. Ja ću govoriti švedskim jezikom. Evo, mi govorimo istim jezikom. Bokreta, drago mi je da si ovdje, doista je velika čast. Pre svega hvala u ime kluba GUE inspirirala si milijune ljude u čitavoj Europi. Ma ti si glas mladih koji žele nešto više, žele više od političara e, zato ti hvala. Ti činiš naš posao lakšim. Međutim, u današnjem susretu je nešto neobično. Ovaj odbor i parlament imaju sva saznanja potrebna da se donesu odluke koje će spasiti klimu. Imamo sve potrebne znanstvene spoznaje koje su potrebne. Međutim, nedostaje političke volje i hrabrosti. Hrabrosti kod donošenja odluka. A ti želiš da ozbiljno shvatimo znanstvene podatke. Ne donosimo dobre odluke, spremni smo na simboličko djelovanje za klimu, ali nisi ti kriva za to. Ti radiš nešto što olakšava naš posao. Osjećamo da moramo djelovati. Već djelujemo, ali nismo dovoljno ambiciozni. Znamo da je smanjenje od 50% do 2030. nedovoljno. To je jednostavno činjenica, nije nikakva pretpostavka. Stoga moramo povećati ambicije na razine koje sugerira znanost, da se, kako bismo bili sigurni 100% da će to funkcionirati. Međutim, Europska komisija na to nije spremna. Nadam se da će to uzeti u obzir Europski parlament i da ćemo zadati ambicioznije ciljeve. Međutim, moramo u to uključiti i druge zemlje. Kako to napraviti? Mnogi govore radimo više nego u prošlosti i to je istina. Ali to nije dovoljno. Moramo učiniti još i više i nadam se da ćemo to uspjeti i uz tvoju pomoć. Okay, and Eleonora Evi Hvala vam, Eleon, Eleonora Evi, u ime nezavisnih zastupnika. Draga Greta, doista mi je drago da te mogu pozdraviti ovdje u Europskom parlamentu. Pomozi nam da progovorimo o nedostatku transparentnosti u radu Europskog vijeća. Kao što znaš, ovdje radimo uz e, visok stupanj transparentnosti, objavljuju se amandmani, rasprave, sve se prevodi, to pomaže demokraciji. I često nam je pomoglo da dođemo do ambicioznih e, ciljeva ovdje u parlamentu, naročito kad je riječ o zaštiti klime. Međutim, u vijeću gdje se sastaju šefovi vlade država nema nikakvih e, snimaka, nema nikakve transparentnosti, nema stajališta po dosjejima i sve se donosi za zatvorenih vrata i nije ti jasno je li zaštićen javni interes ili su zaštićeni nacionalni ili ipak neki treći interesi. Molim te da nam pomogneš u toj borbi i da podigneš svijest o tome. Moja zemlja Italija je danas napravila prvi korak u pravom e, pravcu. Imamo stalno predstavništvo ovdje u Briselu gdje ćemo zabilježiti registrom transparentnosti sve, sve s kojima imamo kontakte i to je potrebno u cijeloj Europskoj uniji kako bismo se učinkovito borili za zaštitu klime. Thank you, sir. would like to... Hvala, osim ako Greta Thunberg želi možda nešto reći sad opet? Ali mislim da ne, onda ću zaključiti sastanak i mi ćemo ostati sa Gretom Thunberg tu na izlazu iz Orane, stoga vas molimo stavite mjesta za nju da prođe. A Bas, e, nadam se ima pravo i sutra na sljedećem sastanku od Brenby ćemo razgovarati opet o klimi. Nadam se doista ćemo biti toliko brojni kao i danas. Hvala vam na ovoj važnoj razmi gledišta i vidimo se sutra što se tiče članova odbora Envi.